everybody Hvala, dobrodošli na sastanak e, odbora za proračun. Dakle, prva točka na dnevnom redu je osvajanje proračuna. Ako nema nikakvih e, prigovora, onda smatramo dnevni red usvojenim. U redu. Priopćenja predsjedatelja, dakle, odluke koordinatora od 30. rujna ove godine mogu se naći u materijalima. Ako nema nikakvih prigovora na ove odluke, onda će se i one smatrati usvojenima. I treće, odobrenje zapisnika sa sastanaka 30. E, rujna i 14. listopada. Dakle, ako ni tu nema prigovora, onda će se zapisnici smatrati usvojenima go Prelazimo odmah na glasovanje. Dakle, sporazum o partnerstvu održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Gambije i njegov protokol o provedbi. Dakle, prvo ćemo provjeriti rade li uređaji. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Jesu li svi glasovali? Nisu. Glasovanje je još otvoreno. Jesu li svi glasovali? U redu, glasovanje je zatvoreno. Rezultat nije relevantan, ali čini se da sve radi. Dakle, prva točka na glasačkom popisu je već spomenuta, poimenično glasovanje i otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Zatim imamo mobilizaciju fonda za prilagodbu globalizaciji. Gospodin Fernandez. Hvala gospodine predsjedniče. Upravo sam dobio informaciju da je vijeće odbacilo, odbilo ovaj fond za prilagodbu globalizaciji za e, radnike koji su izgubili posao i to u svjetlu e, globalizacije. U E, prošlosti vijeće je prihvatilo cijeli niz takvih e, e, akata i u tom smislu ovo je neprihvatljivo. Povjerenje između komisije i država članica ne postoji i to je zbilja predmet zabrinutosti. A tu imamo i jedno drugo pitanje. Ovaj EGF, Fond za prilagodbu globalizaciji, sredstva iz tog fonda za ljude koji su izgubili posao zbog globalizacije, a imaju više od 55 godina. To je e, isto tako e, predmet zabrinutosti, a zabrinut, predmet zabrinutosti su i mladi koji nisu ni zaposleni ni dio bilo kakvog obrazovanja ili obuke vijeće je odbacilo bez ikakve, ikakvog objašnjenja e, pokretanje sredstava iz ovog fonda. Pravila za sljedeći EGF, ako vijeće to e, želi mijenjati, onda se to primjenjuje u budućnosti, ali on ne može, e, ono ne može sada mijenjati pravila za sadašnju situaciju ne može promijeniti u okviru budućeg VFO-a pravila za mobilizaciju takvih sredstava, a to primjenjivati sada. Mi smatramo da eh, je stajalište vijeća sramota, te da se time ne poštuju pravila, pravo, a time se ne poštuju niti belgijski građani koji su zgubili posao u regiji gdje je e, postotak nezaposlenih dvostruko veći od ostalih regija u Belgiji. Hvala. Evo, sad ćemo glasati. Otvaram glasovanje. U redu. Isprike. Amandman 2. Otvaram glasovanje. Ne. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman m 10. Taj se ne razmatra. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 4. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo elektroničkim putem. otvorom glasovanje. Everybody voted. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Accept, adopt. Usvaja se. Amandman pet. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 6, tko je za? Šest. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Ample 6. Ample 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Konačno glasovanje je poimenično. Otvaram glasovanje. Everybody voted. Jesu li svi glasali? Zatvoram glasovanje. Adopted. Usvaja se. With 30 against. Sa 30 glasova za, 3 protiv. Gospodin Šastel mi se čini da želi komentirati o ovom glasovanju. Gospodine predsjedniče, prije svega želim zahvaliti odboru na ovom važnom glasovanju te pozdraviti odlučnost našeg izvjestitelja Jose Manuel Fernandeza jer od početka u ovom predmetu je bio koherentan i imao je čvrsto mišljenje. I to u odnosu na jurisprudenciju, znači sudsku praksu koja je vrijedila vezano uz korištenje sredstava iz Fonda za prilagodbu globalizacije. Globalizaciji ja poznajem jako dobro ovaj predmet i mogu reći da ovdje su na cjedilu ostavljeni mnogi radnici. Tu smo imali isto tako i e, primjer kako možemo se eh, kako možemo riješiti te eh, loše efekte globalizacije posebno što se tiče eh, digitalizacije tu imamo veliku dodatnu vrijednost intervencije Europe u konkretnim slučajevima izvjestitelj je to dobro vidio on ima iskustvo vezano uz to i mogu mu samo zahvaliti te isto tako se pridružiti izjavi E, Belgije na vijeću na sastanku e, jutro s Korepera na Antičiju prethodnih dana. Belgija u svakom slučaju e, je zažalila što je ta odluka donesena. Mnogi su samo e, su bili e, suzdržani, nije bilo kvalificirane većine da se to u Koreperu usvoji i idemo prema trijalogu gdje je manevarski prostor zbilja jako mali. Ja žalim vezano uz to a isto tako, e, tako žalim što vijeće gleda u budućnost. Ono što je izuzetno važno je da ovdje e, presudimo što se tiče aktualnih korištenja pravila, a ne sad e, ono što će se događati u budućnosti. Hvala. <clears throat> Zatim prelazimo na financijsku pomoć makrofinancijske eh, kraljevine i Jordanu i sada imamo i eh, pismo koje su odobrili koordinatori na prethodnom sastanku koji smo upravo održali. Evo, otvaram glasovanje. Everybody voted for... Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Onda prelazimo na dio treći proračuna za 2019. godine. mi riječ gospodinu Harvathu koji je izvjestitelj. Evo, gospodine predsjedniče, kada je riječ o zahtjevima za prijenos. Broj 18 se odnosi na fond za prilagodbu globalizaciji koji ste upravo usvojili. I e, riječ je o milijuni 632 tisuće eura sredstava za obveze iz pričnog fonda u ovaj fond, dakle transferu. Evo, upravo sam e, pročitao detaljnu uredbu o novom VFO-u i čini mi se da to potpada pod ovaj fond, no zapravo me zabrinjava zapravo ovaj prijenos e, za mobilizaciju. Razgovarali smo na trialogu i Nadamo se brzoj provedbi ako prijenos bude moguć, tako da predlažem da se broj e, DEC-18 usvoji odvojeno. Hvala. Ima li drugih komentara? Gospodin Rel iz komisije, želite li komentirati? Hvala. Evo, samo podržavam izjave gospodina e, Fernandesa, gospodina Šastela i gospodina Howartha i potvrđujem da ćemo to sutra uvrstiti na dnevni red dijaloga i onda vidjeti kako možemo ostvariti napredak po ovom pitanju. Hvala. Prelazimo na glasovanje. Kao što je predložio gospodin Howarth, e, dakle, predlažem sada da se usvoji ovaj prijedlog e, da e, se odvojeno glasa o predmetu DEC 18. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvoja se. And then on all the other decks. zatim svi ostali decovi, da, gospodine Howard, hvala gospodine predsjedniče. Dakle, predlažem da skupno glasujemo o ostalim prijenosima. DEC 20, 470 tisuća eura iz jednog naslova o osiguravateljskom tržištu, oprostite, dva naslova, dakle da se omogući nastavak provedbe direktiva u osiguranju i financijskim uslugama. Zatim e DEC 21, prijenos stotinu milijuna eura za potrebe humanitarne pomoći i fondove humanitarne pomoći Afganistanu, Sahelu i Sudanu. E DEC 22 administrativni prijenosi između različitih područja obzora 2020 i drugih s time povezanih proračuna i riječ je ukupno o 3 milijuna 260 tisuća eura sredstava za obveze i za plaćanja. Zatim e DEC 23 prijenos iz mehanizma civilne zaštite u mehanizam preseljenja za potrebe azila i migracija 45 milijuna odobrenih sredstava za obveze. Zatim DEC 24, administrativni prijenosi za potrebe proračuna za e, održavanje zgrada i riječ je o 769.998 eura i DEC 25 prijenos sredstava iz pričuve 63,3 milijuna otprilike sredstava za obveze i 55 odnosno 54 milijuna 950 tisuća eura sredstava za plaćanja iz pričuve za ribarstvenu politiku u vezi sa europskim sporazumima sa Senegalom i Mauritanijom. Evo, predlažem da se ove prijenose uzmemo skupno. Hvala gospodine Howard, imali komentara? Želi li komisija išta dodati? Ne. Hvala. Možemo prijeći na glasovanje. E, oprostite, gospođo, mislila sam da želite nešto reći. Dakle, glasujemo skupno kao što je gospodin Howard predložio. Možemo otvoriti glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Adopted. Usvaja se. Zatim drugi dijelovi prijenosa za 2019. godinu prije nego što dam riječ gospodinu Fernandesu, izvjestitelju, želim objasniti sljedeće. Imamo dva prijenosa koji su vezani uz Brexit na dnevnom redu koji su pristigli tek u ponedjeljak. C15 koji zamjenjuje transfer C13 i C16. Budući da je došlo do odgode Brexita do siječnja 2020. i ne usvajanja ovih e, uredbi e, parlament mora omogućiti prijenose tako da sam ja odlučio učiniti ustupak i prihvatiti uvrštavanje na dnevni red ovih e, prijenosa koji su nažalost prekasno dostavljeni nama na znanje za potrebe našeg postupka. Hvala, govorit ću portugalski. Dakle, ja ću prikazati sve te prijenose u ime Europskog parlamenta za C10 2019. godine. To je prijenos koji se tiče potreba za tehnološku infrastrukturu i projekte i tu se iz sredstava prebacuju iz troškova za e, parlamentarnu pomoć. Imamo tu i 24 e, e, Dakle, naslov iz naslova 24 se prebacuju sredstva iz u, u naslov 2005. Zatim imamo još jedne troškove koji se tiču dodatne pomoći, milijun i tisuća eura. Imamo još jedan prijednos, C11. I to je oprema za simultano prevođenje koja je predviđena poslovnikom parlamenta. Dakle, to je povezano sa troškovima za prevođenje. Imamo povećanje tih e, troškova, dakle, na milijun, od, e, i osamsto tisuća eura i smanjenje stavke 4.220. E, dakle, to s jedne strane imamo povećanje, a s druge strane jednako smanjenje. Dakle, to je neutralno u proračunskom smislu. Zatim parlament traži još jedan prijenos C12 iz 2019. godine kako bi se više sredstava izdvojilo za troškove koji nadilaze početne procjene. To je pitanje klubova, dakle riječ je o povećanju stavke 3042 300 tisuća eura i o smanjenju stavke 2105 računala i ostalo. Dakle, opet je tu vrijednost 300 tisuća eura. Zatim e, predsjednik je upravo spomenuo C15 i pitanje Brexita i e, C15 zamjenjuje C13. I ovaj prijenos C15 tiče se troškova koji nastaju zbog odgode Brexita. Zatim pod naslovom plaće imamo predviđena povećanja i nadalje za e, redovne troškove imamo također povećanje kao i povećanje ostalih troškova, ali ova povećanja nadoknađuje smanjenje e, stavke 1020. Zatim imamo smanjenje i u stavci 1030 e, milijuni i 800 tisuća eura i smanjenje za e, troškove parlamentarnih asistenata 6 milijuna 870 tisuća. Zatim parlament, kada je riječ o stavci e, o prijenosu C16, parlament predviđa tu kašnjenje zbog Brexita i tu su predviđeni dodatni troškovi. U 30.42 tu je predviđen iznos od milijuna i 300 tisuća eura, a u 30.44 Dakle, to se tiče posjetitelja i tu je predviđeno povećanje. Zatim 30.48 troškovi za audiovizualne informiranja više od 1 milijun i troškovi za urede za vezu 320 tisuća eura. To su troškovi koji se nadoknađuju. 32.11. imamo povećanje od 650 tisuća eura u 14.04. Imamo smanjenje od 176 tisuća eura, zatim učenje i razvoj 150 tisuća eura manje, 2026 stavka e, sigurnost i nadzor zgrada, smanjenje od milijun i 300 tisuća eura, zatim stavka za komunikacije smanjenje od 300 tisuća eura 23.20, troškovi, dravni troškovi 350 tisuća eura manje i zatim za stručnjake smanjenje također. Ali u svakom slučaju, kao što sam rekao, svi su prijenosi neutralizirani. Kada je riječ o revizorskom sudu, imamo prijenos Dakle, govorimo o C17 i C19. Dakle, imamo prijenos za revizorski sud kako bismo ojačali stavku 2102 vanjske usluge za održavanje softvera. 340 tisuća eura. Šest stalnih mjesta za asistente će postati šest stalnih mjesta za administratore. I ovih 340 tisuća eura se kompenziraju iz drugih ušteta u drugim proračunskim stavkama. Odbor regija 23 šest stavki iz proračuna koje će se ojačati, dakle zgrade, nove tehnologije i tako dalje. Dakle, riječ je o prijenosu od milijuni 500 tisuća eura. milijuni devetnaest eura i to je za potrebe financiranja e, niza projekata obnove zgrada i nabave informatičke tehnologije i ovaj prijenos se kompenzira oštedom u drugim stavkama. Zatim, ekonomski gospodarski odbor prijenos eh, INF1 2019. Dakle, 2.454.294 milijuna tisuće eura. Zatim milijun i 400 tisuća eura, znači jedan dio ovog iznosa odnosi se na kašenja za plaćanja za zgrada i za zgrade iz 2017. i 2018. godine i to će se primijeniti također i za nabavu nove informatičke tehnologije i također je zatražen još jedan prijenos ali to su zapravo prijenosi koji su već odorbeni zahvaljujući uštedama koje su ostvarene u drugim dijelovima proračuna. I svi ovi prijenosi su pod nadzorom, proučeni su, ispravni su, tako da mogu jedino preporučiti da se to odobri. Hvala. Zahvaljujem. Gospođa Gardija Zabal. Hvala lijepa. Što se tiče našeg kluba, mi se ne protivimo ovim transferima. E, e, međutim, budući da već imam riječ e, i promatram ovaj fascinantni svijet transfera, imala bih ovdje jednu zamolbu. Vrlo često kada čitate ove informacije, teško je steći dojam o čemu se radi. Primjer, pokrivanje konačnog troška za nabavu licence ne možete biti stručnjak za sve. Dakle, lijepo bih molila da kada nam dajete informacije o transferima, e, da koristite e, laičku terminologiju i pojasnite o čemu se doista radi. U nekim slučajevima bit će nam puno lakše shvatiti o čemu je riječ i onda će posao mene i mog tima biti puno lakši i jednostavniji. I još jedan komentar, a to je nešto što se ponekad događa, a ponekad i ne e, nema razloga zašto bi se e, neka stavka morala prilagođavati. E, situacija s Brexitom je jasna. Naravno, e, nastaće veći troškovi zbog odgode Brexita. Međutim, postoje neki naslovi, primjerice 500 tisuća eura za kupovinu opreme i računala za urede zastupnika to je e, nešto e, za što smo već znali za 2019. i zašto o tome nismo razmišljali svojedobno. Možda je tada bilo dovoljno sredstava na raspolaganju. Možda smo mogli ostvariti uštede i obaviti e, nabavku na nekom drugom mjestu. Zanima me zašto proračunom nisu bili ranije predviđeni ovi izdaci. Osim toga, postavila bih pitanje koje se odnosi na parlamentarne asistente. E, nemoguće je utrošiti predviđeni iznos u 100% e, iznosu. E, međutim, moje pitanje je li to proračunska obveza E, postoji li obveza izdvajanja određenih sredstava i postoji li obveza da se ta sredstva utroše u punom iznosu e, kako bi se onda mogla predvidjeti za sljedeću godinu. Hvala. E, želi li još netko od izvjestitelja u sjeni intervenirati? E, ukoliko ne, e, zapravo gospođa Gardija Zabali iznijela je dva argumenta. Prvi se tiče jasnoće i transparentnosti, tu se u potpunosti slažem. Stvari bi se mogle pojasniti e, malo bolje i molio bih gospodina Petručija da nam da pojašnjenje što se tiče ovog pitanja. Izvolite. Da, hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Drago mi je što mogu iznijeti više informacija o pitanju za e, koje se odnosi na licence. SAP je softver e, koji trebamo nabaviti kako bismo mogli e, upravljati resursima parlamenta a posebice upravljati e, novim financijskim sustavom parlamenta. Kako bismo mogli koristiti taj sustav, moramo nabaviti licence. Licenca nam daje pravo korištenja tog softvera, tog sustava i mi moramo nabaviti određeni broj licenci kako bismo omogućili svim potencijalnim korisnicima sustava da ga koriste na odgovarajući način i zato je potrebna ova prilagodba. U parlamentu u raznim glavnim upravama postoji određeni broj specijaliziranih e, zaposlenika koji se bave upravljanjem financija glavnih uprava i oni trebaju imati pravo korištenja softvera o kojem je ovdje riječ, a to ćemo omogućiti kroz nabavu licence. E, riječ je o standardnom mehanizmu u informatičkoj industriji. Hvala. Zahvaljujem. No, sama činjenica da ste iznijeli ovo dugo pojašnjenje govori u prilog tome da bi možda bilo dobro i u pisanim materijalima dobiti dodatne detaljnije informacije za one koji nisu toliko detaljno upućeni u ovu temu i kako bi oni mogli pratiti obrazloženje i argumentaciju i znati o čemu se radi. E, što se tiče e, druge e, primjedbe, dajem riječ zastupniku Basu. Hvala lijepa. Što se tiče financija, postoji statutorno pravo, zakonsko pravo svakog zastupnika koji ima asistente da ima omotnicu od 20.000 eura po zastupniku. Kada smo pripremali proračun za ovu godinu krajem 2017. i početkom 2018. E, uzeli smo u obzir e, stopu izvršenja koja je postojala i koja je bila dosta iskorištena. E, kako bismo bili u stanju ispuniti buduće obveze, predvidjeli smo ove iznose, a ono što se dogodilo u izbornoj godini nije nešto što možemo e, predvidjeti. E, stopa ponovnog izbora bila je dosta niska, oko 30%, obično je oko 50%. Kada dođe do reizbora, E, zastupnici obično koriste postojeće zaposlenike a novi e, zastupnici e, zapošljavaju nove asistente, lokalne asistente. Tako da je došlo do određene neizvjesnosti i trebalo nam je više vremena i došlo je do povećanih troškova. A tu moram istaknuti da postoji zakonska obveza, ali to je povezano i sa neizvjesnošću koja se tiče i europskih izbora i niskom stopom reizbora. Nadam se da sam ovime odgovorio na vaše pitanje. Hvala. Hvala lijepa. Zastupnica Bonfrisko. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Govorit ću na talijanskom. Imala bih jedno pitanje za gospodina Petručija, nastavno na njegovo pojašnjenje. Zašto parlament umjesto tradicionalnih licenci koje zahtijevaju nabavu softvera i kupuje licence od velikih monopola, globalnih monopola, zašto Europski parlament ne pokuša E, nabaviti licence od e, drugih institucija i e, zajednički koristiti pogodnosti zajedničke nabave. Gospodine Petrući, izvolite. Hvala lijepa na ovom pitanju. Što se tiče izbora ovog rješenja SEP, to je odluka koju je donio parlament temeljem konzultacija na tržištu. A e, voditelj projekta je DigiFins. A Digi e pruža tehnološku potporu za ovo rješenje. Međutim, e, odluka je donesena u suradnji s eksternim, odnosno vanjskim konzultantima a u skladu s potrebama i specifičnostima koje postoje u parlamentu. Dakle, temeljem toga iznesen je prijedlog da se koristi ovo rješenje. Naravno, mi zajedno sa glavnom upravom za financije e, smo e, preispitali različita rješenja koja su dostupna u drugim institucijama i analizirali ih, međutim e, ustanovili smo da oni ne udovoljavaju našim potrebama. A što je sa printerima? Govorimo o printerima za zastupnike. Da, nedavno je predsjedništvo donijelo odluku osigurati dodatni uredski prostor za zastupnike. U e, standardnom opremanju ureda predviđamo jedan printer za zastupnika – a osim toga postoji i mogućnost da svaki zastupnik zatraži dodatni e, printer za drugi ured. To nije nešto što radimo sustavno, nego samo na zahtjev. I onda se javlja potreba da nabavimo određeni broj e, pisača kako bismo udovoljili potrebama zastupnika. Međutim, tu se ne radi samo o printerima, nego i općenito o informatičkoj opremi, o E, kompjuterima i drugim mobilnim rješenjima koja osiguravamo za zastupnike, a koja koriste u digitalnom svijetu. Hvala. Zahvaljujem. Evo, ovo je bila jedna od najdužih rasprava koje smo ikada imali što se tiče transfera, barem mi se tako čini. No, u svakom slučaju zahvaljujem svima na svim doprinosima. E, koliko vidim nema daljnjih komentara, pa ako nema primjedbi, e, transferi C10, 11, 12 i 15 Europskog parlamenta smatraju se usvojenima. A e, zastupnik Kunc. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. želio bih glasovati drugačije i zato bih podnio zahtjev da e, odvojeno glasujemo, a ne skupno o svim e, prijedlozima. Hvala. U redu glasovat ćemo odvojeno. Dakle, C10. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. C11. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. C12. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. C15. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zatim, eh, prijedlog koji se odnosi na revizorski sud. odnosno prvo ćemo glasovati o C16. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ukoliko nema primjedbi, Imamo tri institucije, Revizorski sud, odbor regija, Europski gospodarski i socijalni odbor. E, ovi prijedlozi smatraju se usvojenima ukoliko dakle nema primjedbi. Konstatiram da su usvojeni. E, sljedeća točka je otpala, ovime zaključujemo glasovanje. I sada dolazimo do točke e, desete. Razmjena gledišta o lokaciji Jean Monnet u vrlo lijepom e, mjestu Bezoš. E, zastupnica Kela. Hvala. Gospodine predsjedniče, radi se o prednotifikaciji što se tiče znači, projekta proširenja zgrade i samog e, terena na historijskom e, u historijskom području kuće Jean Monea. Radi se o dodatnom terenu, predlaže se da se to kupi, tamo ima, postoji jedna mala kuća koja je pokraj terena e, zemljišta čiji smo mi već vlasnici na kojem i postoji centar za konferencije te također muzej, muzej Jean Moneta budući da se radi o bivšoj e, kući Jean, Jean To nema nikakve veze sa velikim prostorijama Europskog parlamenta. To su jako, jako male kućice. Tu postoji potreba e, za e, dodatnim prostorijama što se tiče povećanja aktivnosti samog mjesta i muzejskih aktivnosti. Radi se o različitim aktivnostima i administrativnih održavanja i tako dalje. Mi predlažemo da se kupi teren e, i to od istog vlasnika kao i prošle godine. Postavljamo si pitanje zašto to nismo odmah napravili. A što se tiče ovog dodatnog, dodatne kupnje, imamo pitanje sigurnosti te razvoja aktivnosti i tu imamo isto pitanje. E, nismo li to sve znali kad smo kupovali prvi dio zemljišta prošle godine? Evo, dragi kolege, to su mala pitanja koja se tiču ovog predmeta koji je simbolično jako, jako važan za sjećanje na sve ono što se događalo u okviru Europske unije. Hvala lijepa. E, želi li netko od izvjestitelja u sjeni intervenirati? Da, hvala lijepa. Želio bih iskoristiti prigodu i postaviti neka pitanja o ovom zemljištu. E, potražio sam na Google lokaciju ove povijesne zgrade. A pročitao sam e, da je cilj povećati sigurnost, ali ta zgrada je na osamljenom mjestu i ne postoji ništa u blizini, tako da mi nije jasno od čega se treba zaštititi. Od kojih to trećih strana. A osim toga, e, vidio sam da se prostori e, u toj zgradi iznajmljuju za razne manifestacije, pa me zanima E, imali e, Europski parlament određene e, primitke sa te lokacije i zašto se ondje uopće ne spominje Europski parlament. Dakle, postoje oni koji iznajmljuju te prostore, a nije očita poveznica s Europskim parlamentom. I naravno zanima me zašto nam treba to dodatno zemljište. Hvala. Zastupnik Anderesen. Hvala lijepa. Imao bih dva pitanja. Zanima me e, je li vlasnik e, već dostavio ponudu. Onda bismo mogli razgovarati konkretno o e, iznosima. Dodatne informacije bi bile zanimljive. Osim toga, zanima me u kakvom je stanju ta zgrada koja se nalazi na zemljištu. E, hoće li biti potrebni dodatni e, radovi, renovacije, jer to bi onda značilo da će doći i do dodatnih troškova. Dakle, to su dvije bitne dodatne informacije. Ima li daljnjih pitanja? E, dakle, ova pitanja odnose se na DigiInlo i DigiConse, tako da Eh, bih pozvao gospođu Barli i gospođu Itel da iznesu odgovore. Same možete odlučiti tko će eh, prvi govoriti. Hvala lijepa. Ja sam eh, gospođa Bar, dolazim iz Glavne uprave za infrastrukturu i logistiku. Što se tiče pitanja gospođe Keller, E, željela bih istaknuti da se doista radi o istom vlasniku od kojeg smo kupovinu obavili prošle godine. Dakle, to je drugi dio tog zemljišta. Razlog zašto sve nismo kupili odjednom e, povezan je naprosto s tim da nam nije ponuđeno cijelo zemljište odjednom. Vlasnik je želio zadržati drugu polovicu tako da prošle godine nismo mogli kupiti cijelo zemljište. U međuvremenu se vlasnik predomislio i obratio nam se, izvijestio nas e, da želi prodati sve i napustiti tu lokaciju. Naravno da e, smo mi već ranije e, razmišljali o tome da kupimo cjelokupno zemljište i da je to bilo moguće, to bismo učinili. Isto tako, e, što se tiče pitanja koje se odnosi na aspekte sigurnosti i veće razine korištenja lokacije, situacija je bila ista u to vrijeme i to je bilo obrazloženje kod kupovine. Željeli smo imati izdvojenu lokaciju kako bismo mogli imati i e, zaštitne mehanizme, a istodobno očuvati E, prostor i okruženje na osami. A za to vam doista treba dodatni prostor e, kako ne bi e, postojali neki drugi sadržaj u blizini konferencijskog centra jer je sada granica zemljišta vrlo blizu konferencijskog centra. A što se tiče sigurnosnog aspekta i e, tvrdnje da je riječ e, o e, mjestu na osami, i to je zapravo bila temeljna ideja kojom smo se vodili. Željeli smo da se ljudi onamo mogu povući iz ubrzanog i hektičnog poslovnog okruženja, a sigurnosna pitanja su identična. Poznato je da smo mi prisutni na toj lokaciji i potencijalni napadači e, mogu onda otkriti da ne postoji dostatna razina zaštite, a može se dogoditi da imamo sastanke na visokoj razini, kao što su sastanci predsjedništva parlamenta i u tom slučaju je potrebna visoka razina sigurnosti i tu ne možemo raditi kompromise. Udruga Jean Monnet. E, e, to je pitanje koje ću prepustiti kolegici Icel iz Uprave za komunikacije. E, osvrnula bih se na pitanje zastupnika Andresena E, što se tiče pravne procedure i kupoprodaje e, zgrade i zemljišta, situacija je takva da mi prvo vama trebamo dostaviti ove preliminarne informacije. Dakle, vlasnik nam se obratio sa namjerom prodaje i zato vas e, mi želimo unaprijed o tome obavijestiti kako bismo dobili ovlaštenje za ulazak u postupak pregovora kako bismo onda definirali u E, ugovorne odredbe, a nakon toga ćemo vam podnijeti materijale i poduzeti daljnje korake. Dakle, ne poduzimamo nikakve korake prije nego što od vas dobijemo odobrenje i odradimo e, potrebnu proceduru. E, točno je da situacija nije dobra što se tiče zgrade na susjednom zemljištu. Međutim, kuća nije u dobrom stanju. Međutim, to ona može poslužiti kao privremeni uredski prostor, a u kasnijoj fazi možemo krenuti s obnovom e, te kuće. E, to je vrlo mala kuća, ima ukupno oko 100 četvornih metara i treba se renovirati u skladu sa propisima koji važe u tom području e, kao što se to radi u odnosu na lokalne zgrade. Mora se uklopiti u okruženje malog francuskog sela. Hvala. E, gospođo Micen, e, hvala lijepa. E, prošle godine Europski parlament preuzeo je upravljanje lokacijom, lokacijama Jean Monnet. Udruga Jean Monnet upravljala je tim lokacijama nekoliko desetljeća. Uspostavili smo službu u odjelu za kuću povijesti. Krenuli smo sa idejom da imamo trajne izložbe na e, lokaciji zgrade Jean Monnet kako bismo promicali e, informacije o životu i utjecaju Jean Monneta. E, još uvijek postoji internetska stranica udruge Jean Monnet, međutim trenutačno radimo na tome E, da izradimo internetsku stranicu koja je povezana sa vizualnim identitetom e, te zgrade i Europskog parlamenta. I ta će internetska stranica e, profunkcionirati sljedeće godine i onda će ondje postojati sve potrebne informacije što se tiče poveznice sa Europskim parlamentom. U ovom trenutku udruga još uvijek postoji i nadamo se da će nastaviti raditi kako bi dalje promicala informacije o životu i utjecaju žena Monea. Zastupnik Viland. E, hvala lijepa. E, iznio bih određene nadopune zato što sam pratio ovu proceduru na predsjedništvu. Kao prvo, Jean Monnet je jedan e, od osnivača Europske unije i moramo voditi računa o tome da ne propadaju lokacije posvećene našim osnivačima i kao drugo moramo te lokacije i koristiti. E, mnogi iz e, udruženja Jean Monnet potječu iz uskog kruga Jeana Monneta. Puno su s njim surađivali i puno su radili volanterski E, bez njihovog volonterskog angažmana ne bi bilo moguće odraditi e, sve što je do sad urađeno. E, sada pokušavamo zadržati određene volonterske elemente, međutim ne možemo sve raditi samo temeljem volonterskog rada. Sama kuća je u relativno dobrom stanju. Tijekom godina naš je cilj tamo održavati sastanke konferencije a e, to što je ovo zemljište, kako ste vi rekli, na osami, odnosno in the middle of nowhere, e, moram reći da je 15 km od Versaja i Monet je vrlo promišljeno izabrao tu lokaciju, a cilj je biti na osami. Međutim, ne postoji mogućnost da se ondje prenoći i zato kako bismo mogli koristiti ovu lokaciju e, postavlja se pitanje e, hoćemo li ako tamo imamo sastanke imati transfer e, u Versailles kako bi ondje mogli prenoćiti po vrlo visokim cijenama što bi bilo vrlo skupo. Upravo zato radili smo u zadnjih e, desetak godina na konsolidiranju ove lokacije. I moja namjera u dogledno vrijeme također e, otići ponovno tamo, a možda će i predsjedništvo ondje održati svoj sastanak. Hvala. Ima li daljnjih komentara? E, mislim e, da u ovom trenutku mogu konstatirati da s nestrpljenjem iščekujemo dovršetak ovog dosjea koji će se onda podnijeti ovom odboru u sljedećoj fazi. Zahvaljujem. Prelazimo na sljedeću točku. riječ je o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj. E, dajem riječ izvjestiteljici, gospođi Kaili. Hvala, dragi kolege, prošle veljače na otoku Kreti u Grčkoj e, Kreta je bila izložena velikim e, obilnim kišama i olujama, ciklonima i E, to je bilo toliko velikog obujma da jednostavno nismo imali dovoljnu zaštitu koja je mogla biti pružena kreti. Što se tiče infrastrukture, lokalne infrastrukture, ona nije osmišljena za takve e, obilne kiše, isto tako za takve prirodne pojave. E, došlo je do velikih uništenja i zbog tih eh, uništenja imali smo eh, cijela područja gdje smo imali blokirani pristup eh, selima. E, sve je bilo izloženo velikim oštećenjima. To je bilo usredotočeno i na najnerazvijenija područja na otoku Kreti, a poljoprivredna e, proizvodnja je te godine bila u potpunosti uništena. Cijeli e, znači trošak e, cjelokupni trošak štete je procijenjen za na 182 milijuna eura i e, to se procjenjuje otprilike na 2,1% BDP-a kretske regije. E, u odnosu na 2,5% ukupne izravne štete za slučajeve u okviru e, odredbe o regionalnoj katastrofi, primjenom te stope komisija je izračunala ukupni financijski doprinos iz fonda u iznosu od 4 milijuna 552.517 eura. Isto tako smo imali i zahtjev za isplaćivanje predujma e, Grčkoj, e, a nakon toga moramo e, isto tako isplatiti i cjelokupni dodijeljeni iznos. Mi predlažemo u tom smislu da se mobilizira cijeli dodijeljeni iznos u okviru ovog fonda solidarnosti Europske unije. Zahvaljujem izvjestiteljici na onom što je rekla sada te također interesu za ovaj predmet. Šteta se procjenjuje na milijarde eura. To je povezano sa klimatskim promjenama. To je bio snažan udarac e, gospodarstvu Krete i cijele Grčke. Moramo u svakom slučaju što prije usvojiti ovo izvješće kako bi sredstva bila stavljena na raspolaganje i kako bi to bilo stavljeno na dnevni red u studenom e, na plenarnoj sjednici. Jako je važno da kad pogledate, na primjer, e, obeštećenje što se tiče štete vlasnicima, E, tu su procedure u mojoj državi jako dugačke. A kad pogledate isto tako i ovaj postotak, e, možemo reći da imamo mnogo novaca na raspolaganju u proračunu i isto tako imamo više e, desetina milijuna eura koji nisu potrošeni u okviru proračuna. Radi se ovdje o maloj dodijeljenoj svoti. Ako bismo mogli povećati postotak, to bi zbilja bilo od velike koristi ovom području. Ono što je izuzetno važno, to bi povećalo i našu vjerodostojnost. Hvala. Hvala u istinu. Imali kakvih dodatnih komentara? Želi li možda komisija nešto komentirati vezano uz ovo? Hvala. Prije svega želim zahvaliti e, izvjestiteljici na prijedlogu. Hvala. Želim vam reći da je za rok e, e, za, rok za ulaganje amandmana je 7.11. u 12 sati, a glasat ćemo izvješću na sjednici 25. studenog. A sada idemo na 12, točku 12, protokol o provedbi sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisao. Gospodin Fernandez ima riječ, izvolite. Hvala, ja ću govoriti portugalski. Ovaj prijedlog sporazuma, odnosno novi protokol, nudi mogućnost e, ribolova u području Gvineje Bisau. I to se temelji na najboljim e, znanstvenim mišljenjima koja su uopće bila moguća. Tu poštujemo održivost i dosljedni smo i sa ostalim politikama Europske unije. Kada je riječ o proračunu, Europska unija daje godišnje 15 milijuna i 600 tisuća eura, od čega je 11 milijuna za pristup ribolovnom resursu za sve kategorije predviđene protokolom i zatim imamo 4 milijuna pomoći za sektorski razvoj politike za Gvineju Bisao. Za ovo razdoblje u kojem će se protokol primjenjivati. Dakle, mislim da bi se protokol trebao usvojiti. To je od ogromne važnosti za Europsku uniju i za Gvineju Bisao. Hvala. Žele li e, izvjestitelji komentirati gospođa Guarini? Da. Hvala gospodine predsjedniče. Slažem se s izvjestiteljem da je ovo važan sporazum i željela sam podcrtati to da je novi protokol potpisan e, nakon zbilja dubinske provedene analize koje su proveli vanjski stručnjaci posebno što se tiče utjecaja i rezultata prethodnog protokola. Mislim da u potpunosti možemo e, biti sigurni da se ovaj protokol treba obnoviti budući da se tu rješava i pitanja održivosti, stavlja se u prvi plan plavo gospodarstvo i to bismo trebali podržati. Gospođa je, izvolite gospodine predsjedniče, zahvaljujem. Olivije Šastel je pratio ovaj predmet i ja ću u njegovo ime, budući da je on odsutan, pročitati njegovo mišljenje. Hvala gospodine Fernandeš. Da, mi u svakom slučaju podržavamo održiv razvoj u području ribarstva e, Gveneje Bisao, a ono što isto tako pomno pratimo je da se znači ta sredstva u svakom slučaju koriste prije svega za razvoj e, ovog sektora. Hvala. Hvala, sad krećemo na sljedeću točku. Radi se o nacrtu mišljenja Europske unije o sklapanju u ime Europske unije protokola o sprovedbi sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Demokratske republike Svetog Tome i Principisa i Europske zajednice. Hvala. 2011. obnovljen je ovaj sporazum, odnosno protokol, ali taj protokol e, daje mogućnost plovilima Europske unije da love u vodama Sao Tomea i Principa. I ovdje se vodilo računa o najboljim dostupnim znanstvenim mišljenjima recimo Međunarodne komisije za Atlantik i procjenjene su također u tom svjetlu i sve politike Europske unije. Komisija je dala svoju ocjenu protokola i prethodnih protokola, tako da je sve dobro proučeno. Savjetovali smo se sa zainteresiranim stranama, odnosno dionicima. kada je riječ o našoj nadležnosti, odnosno o pitanjima proračuna, E, sudjelovanje na godišnjoj razini Europske unije iznosi 800 tisuća eura, 400 tisuća eura za pristup tijekom trajanja sporazuma i zatim imamo i iznos za potporu ribarstvu u Sao i Principeu u visini od 440 tisuća eura i to tijekom čitavog trajanja sporazuma. To je važno za tu zemlju. U svakom slučaju poštujemo politiku sa o tome i principa u ovom sektoru i europsku politiku. Dakle, moje mišljenje je vrlo pozitivno. Thank you. Anybody... Hvala. Žele li izvjestitelji u Sijeni nešto reći? Imaju li kakvih dodatnih komentara? Ako ne, onda ovim mogu zaključiti naš sastanak, ali ću vas prije toga podsjetiti da što se tiče sastanka 25.11. on je Znači da imamo sastanak u Strasburu, jedini sastanak koji je predviđen 25. studenog. Hvala. But I was I had to